podijeljen. Ako nema prigovora, onda se smatra da je zapisnik usvojen. Još jedna najava, odnosno objava. Nadležne vlasti Francuske republike poslale su predsjedniku dva zahtjeva za ukidanje parlamentarnog imuniteta gospodina Žana François Jalka kao i dva zahtjeva za ukidanje parlamentarnog imuniteta gospodinu Jean-Marie Le Penu u okviru pravosudnih istraga. Sukladno poslovniku, ti zahtjevi prosljeđuju se odboru za pravna pitanja Europskog parlamenta koji je nadležan za ova pitanja. Predsjednik je zaprimio